istoku i sa našim susjedima i na istoku i na zapadu. I moramo imati odgovornu politiku, a ne samo politiku koja se temelji na emocijama, makar se radilo i o humanitarnim porivima. Hvala vam. Zbog velikog zakašnjenja želim vam poručiti da je ovo posljednja plava kartica koju sam dozvolio zato što nemamo vremena, ne možemo produžiti raspravu. Obavišteni smo i da će predstavnici Maroka da je ovdje prisutan dakle predsjednik tamošnjeg parlamenta, oni prate e, naš rad. Nadam se da će ovaj posjet za njih biti plodonosan i zanimljiv. Dobrodošli i hvala vam što ste danas s nama u Strasburu. parola